nepostojanje prava LGBTI zajednice navodi na ovaj, pa, ovaj parlament na oštru osudu tih događaja. No, ne smijemo ostati samo na riječima, tako da je doista važno što se u ovoj rezoluciji od Europske delegacije u Gambiji, Afričke zajednice i država Zapadne Afrike da poduzmu korake kako bi nadzirali sva kršenja ljudskih prava. Jednako je važno da se zamrzne svaka potpora Europske unije predsjedniku Jamehu jer je prijeđena svaka granica. Naravno, ne smijemo prekinuti isplatu humanitetnih prava jer narod ne smije patiti zbog svoje vlade. 5000 izbjeglica je od 2015. godine došlo u Europu iz Gambije. Zamislite kakav su put morali prijeći od Gambije do Europe. Evo ja ne moram navoditi druge podatke i druge brojke, mislim da to dovoljno govori koliko je nužno djelovati. Gospodin Korao, na jednu minutu. Hvala. U Gambiji se vlast e, vrši na brudan način i to čini diktator koji je ukinuo demokraciju i slobode. Do 22 godine je prošlo od 1994. godine kada je Jameh organizirao puč i preuzeo vlast i on je obećao kraj nepotizma prethodnog diktatora. No, od tada vlada samo strah u Gambi, Napadnuti su novinari, aktivisti za ljudska prava, homoseksualci i oni koji se opiru u tom režimu iz bilo kojeg razloga i, ako ih se samo smatra takvima. Predsjednik Jameh odnosno izlaže svoju sliku sa predsjednikom Obamom, ali ne mari što novinari i oporbenjaci njegove zemlje nestaju ili su mučeni putem ove rezolucije tražimo od gambijskih vlasti da se oslobode e, sve e, pritvorenici koji su tamo nelegalno zadržani i tražimo da se poduzmu mjere protiv e, nedostojanstvenog i nehumanog postupanja i kako bi se poduzele sve mjere kako bi se stalo na, na kraj diskriminaciji na račun LGBTI zajednice. Hvala. Molit ću vas u budućnosti da usporite radi prijevoda. Hvala. Na jednu minutu riječima gospodin Demes Maher. Hvala. Gambija se predstavlja kao zemlja prekrasne obale, no ima tužno lice koju turisti rijetko vide. E, Jameh je jedan od najgorih diktatora o kojima niste čuli i po njegovom vlašću narod šuti, a tajne službe Gambije šire strah u najudaljenije kutke zemlje. Novinari politički aktivisti i suradnici predsjednika su u ciljniku predsjednika. Mnogi gambici sada bježe iz vlastite zemlje i riskiraju život e, stavljajući se u ruke krijumčara ljudi. Predsjednik e, Jameh je proglasio svoju državu prošle godine Islamskom republikom i time je prekršio ustav. Mi se obraćamo i gambijskoj vlasti i Europskoj uniji ova zemlja zahtjeva našu veću pozornost e, i treba poduzeti korake ka ponovnoj uspostavi demokracije i ka omogućavanju bolje perspektive za budućnost. Hvala. U Gambiji vlada okruženje straha zbog kojeg mnogi stanovnici emigriraju. Prema Frontexu Gambija, onatoč malobrojnom stanovništvu, je među prvih šest zemalja e, zbog izbjeglica koji pristižu u Europu. Ta bivša britanska kolonija progoni oporbenjake novinare i civilnog društva i stalno ih zastrašuje i progoni zbog njihovih ideja. Arbitrarno zadržavanje u pritvoru je na dnevnom redu kao što su i mučenje i drugo nehumano postupanje u, u tijeku pritvora. Nema sumnje da Europska unija treba uvjetovati svu gospodarsku pomoć poštivanjem ljudskih prava, a e, Europska unija također i sa Afričkom unijom e, mora nadzirati stanje u zatvorima i zatvorenika. Treba također dekriminalizirati kazneno djelo homoseksualnosti i ublažiti pritisak koji vlada vrši nad e, sredstvima informiranja. Hvala, gospođa Sena Rodriguez, jedna minuta, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Gambija je jedna od najsiromašnijih i najmanjih zemalja Afrike. Široko je rasprostranjena siromašnost, e, naročito na e, ruralnim područjima, a od toga pate naročito žene, a osim toga i žene odgovaraju za 40% poljoprivredne proizvodnje, no unatoč tome niti su vlasnice, niti imaju nadzor nad poljoprivrednim zemljištima, niti igraju ulogu u donošenju odluka. Ebola je prouzročila goleme štete lokalnom gospodarstvu. Europska unija je prekinula isplatu pomoći od 14,2 milijuna dolara 2014. godine, a ove fiskalne godine 31% prihoda te zemlje ići će u servis duga. Tražimo da vlada Gambije stavlja na kraj represiji i da poštuje ljudska prava i tražimo da Europska unija pridonese tome da se osoba odežene od kroničnog siromaštva. Hvala, gospodin Zdehovski. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gambija nije jedina zapadnoafrička zemlja u kojoj su sigurnost i stabilnost problematične. Situacija u toj zemlji se pogoršava. Gaze se temeljna ljudska prava poput slobode, vjerske pripadnosti, naročito kada je riječ o lokalnim kršćanima. Govorimo o arbitrarnim pritvorima, o nehumanom postupanju, o mučenju a ne možemo niti spomenuti slobodu okupljanja ili slobodu govora. Dakle, zbog toga podržavam mjere Europske unije koje se odlučilo smanjiti financijsku potporu koja se isplaćuje Gambiji i također tražim da se vrši pritisak na gambijski režim kako bi se ta situacija riješila. Europska unija i naša delegacija u Gambiji treba pratiti stanje ljudskih prava i poštivanje istih u toj zemlji i treba se pobrinuti da se uspostavi dijalog sa oporbom. Ako se stalno gaze ljudska prava, moramo usvojiti konkretne korake, naročito zamrzavanje naše pomoći. Gospođa Valtmans ima riječ na jednu minutu, izvolite. Eh, Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Ova eh, rezolucija je puna proturječnosti, kao što su istakli brojne kolege. Zemlja želi privući brojne turiste, ali tjera vlastite građane. I to je jedna od 15 najsiromašnijih zemalja na svijetu. Mladi nemaju nikakve budućnosti niti mogu ostvariti život u toj zemlji. Brutalno gušenje manifestacija je samo jedan na dugačkom popisu strašnih zloporaba. Ljudi imaju pravo prosvjedovati i taj prosvjed je bio još jedan dokaz toga da mnogo toga nije u redu u Gambi. Novinari, aktivisti za ljudska prava, oporbenjaci se uhićuju i zatvaraju. Strah i represija su posvuda rasprostranjeni. Mi trebamo surađivati sa e, civilnim društvom i sa Afričkom unijom. Gambija treba uvesti slobodnu demokraciju. Te je zemlja san za turiste, ali noćna mora za njezine građane. Mi liberali se moramo zalagati za poštivanje ljudskih prava. Gospodin Venta na jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Gambija je među 15 najsiromašnijih zemalja na svijetu i snažno ovisi o međunarodnoj pomoći, između ostaloga i o pomoći Europske unije. Zbog nepoštivanja ljudskih prava Europska unija je srezala tu pomoć, što znači da 25% stanovništva je suočeno s mogućnošću gladi. Tijekom izbora u prosincu predsjednik Jama je pokušao e, još jednom produžiti svoj mandat već peti puta, a vlasti već priječe, e, prijete oporbi i biračima i uhićuju i muče novinare i aktiviste za ljudska prava. Došlo je do tragičnih događaja tijekom mirovnih prosvjeda u Rakundi. Gambija mora odmah e, sazvati slobodne izbore i omogućiti demokraciju toj zemlji. Hvala gospodin Martin. Poznajem neke gambice koji žive u mojoj izbornoj jedinici, koji su pobjegli od strašnog režima u toj zemlji. Mnogi ne znaju, ali Gambija ima više migranata po glavi stanovnika od bilo koje druge zemlje što uključuje i Siriju. Toliko je strašna situacija u toj zemlji. Naravno mi to ne primjećujemo zato je Gambija malena zemlja, tako da je u apsolutnim brojkama malena, ali e, njihov e, relativna situacija broj izbjeglica je ogroman. E, kao i ostali govornici, drago mi je što smo isplatili 2014. godine humanitarnu pomoć, ali sada se trebamo savjetovati sukladno članku 6. i trebamo pokazati Gambicima da ako ne puste aktiviste koji su uhićeni u travnju zbog mirnih prosvjeda i ako ne prestanu sa arbitranim uhićivanjima i ako policija i nacionalno obavještajne službe ne stanu na kraj brutalnostima i mučenju, da će Europska unija u potpunosti prekinuti odnose sa tom zemljom. Moramo poslati jasnu poruku, to je režime režim i takav treba biti i odgovor na njega. Hvala, gospođa Besera, na jednu minutu, izvolite. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Povjerenice ja želim zahvaliti svim kolegama na ovoj rezoluciji o kojoj ćemo danas glasovati, no Teško mi je povjerovati da jedan diktator koji je na vlasti 20 godina i koji prijeti da će odrubiti glave eh, homoseksualcima i koji sprječava liječenje e, e, AIDS-a e, osim ljekovitim travama se može ponovno izabrati. Dakle, mene zanima kako možemo pomoći tom narodu koji je u toliko velikim poteškoćama. Gambija je među 15 najsiromašnijih zemalja svijeta i jedan od najvećih izvora emigranata. Mučenja, arbitrana uhićenja, napade na pripadnike oporbe. Zemlja je postala također raj za seksualni turizam, ali u toj zemlji također postoji i snažno civilno društvo. Predsjednički izbori će dati priliku stanovnicima da prosjeduju, da izađu na ulice i trgove. Mi moramo iskoristiti sve alate kojima raspolažemo, poput Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava i moramo poslati promatračku misiju na izbore Europskog parlamenta. Hvala. Gospođa Gill ima riječ. Mene također vrlo brine situacija u Gambiji. Prošlog mjeseca je tamo održan su održani mirni prosvjedi i prosvjednici su uhićeni, a navodi se također da su mučeni, a jedan od njih je i umro u pritvoru. Sve se to događa uz ostavljanje aktivista za ljudska prava i pripadnika LGBTI zajednice. Mislim eh, da je Europska unija ispravno spriječila isplatu 8 milijuna eura u pomoći zbog nepoštivanja ljudskih prava i eh, zakonodavstva o LGBTI zajednici. No zbog toga gambijske vlasti izbacuju naše predstavnike i to znači da su naše veze prekinute. Mislim da je stoga važno nastaviti podržavati one koji se suprotstavljaju režimu i koji se zalažu za reforme, no trebamo u tome usko surađivati sa Afričkom unijom. Također me brinu moguće implikacije izbora u prosincu. Mogu li oni doista biti pravedni i e, ravnopravni i možemo li, gospođe prekinuta. Hvala. E, sada je vrijeme slobodnog javljanja za riječ. Na jednu minutu gospodin Polčak. Děkuji paní za udělení slova. Já se stotožňuji se svojí Skutečně bychom Hvala. Ja se slažem sa onime što je rekla moja prethodnica. Trebamo podržati Afričku uniju i one osobe koje predvode oporbu u toj zemlji. I nakon ograničenja isplate pomoći koje Europska unija namjenjuje toj zemlji, a to je e, otprilike 33 milijuna dolara 2015. 2016. godine, Europska unija je dalje najveći donator toj zemlji. Dakle, mene zanima možemo li doista podržati jednu zemlju ovakvim novčanim isplatama od što predstavlja Mm, dosta veliki dio od njihovog BDP-a, od ukupno 900 milijuna. Dakle, mislim da na taj način ne smemo podržati vladu koja se tako ponaša prema svojim stanovnicima, nego trebamo podržati oporbu i Afričku uniju u cijelosti. Hvala. Gospođa Kjenge na jednu minutu. E, Hvala. Nakon smrti Sona Sandenga ne možemo više tolerirati bahatosti i prepotenciju kojom sigurnosne snage u Gambiji provode represiju i guše svaki prosjedni glas u toj zemlji. Ovom rezolucijom želimo stati na kraj govoru mržnje i nestanku i arbitrarnom uhićenju što je popraćeno također državnim udarom. To je zemlja u kojoj nedostaje demokracija, a pripremaju se izbori za nekoliko mjeseci. Napadi na temeljne slobode, reforme kaznenog zakona, kriminalizacija LGBT zajednica uz arbitrarna mučenja i ubojstva. To su problemi i zbog toga ovim glasovanjem tražimo da se sukladno sporazumu iz Kotonua pokrenu savjetovanja sa gambijskom vladom i da se razmote mjere poput zamrzavanja sredstava koja nisu humanitarna i da se razmotre i ciljene sankcije poput ograničenja prava putovanja za one koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava. Hvala vam. Hvala gospodin Marijas. Hvala. Sustavna kršenja e, ljudskih prava su u Gambiji svakodnevna pojava. U travnju započeli su mirni prosvjedi u glavnom gradu, a u prosincu 2016. godine se spremaju predsjednički izbori. Vođa oporbe je uhićen, a čuli smo i za slučaj onoga aktivista koji je umro u zatvoru. Sve je to dovelo do nastanka velikih napetosti. Gambija je jedna od 15 najsiromašnijih zemalja svijeta. I vrlo je nestabilna i nesigurna. Zabilježeni su brojni nestanci osoba i postoje brojne parapolicijske skupine koje su odgovorne za nestanak brojnih aktivista. Mi moramo svakako podržati oporbu. Hvala. Grazie, grazie. Hvala. Gambija. Govorimo o jednoj od najsiromašnijih zemalja u Africi i u svijetu. Čak više od trećine stanovništva živi ispod granice siromaštva, a to znači 1,25 dolara dnevno. Sloboda govora i udruživanja je u potpunosti zabranjena od strane režima predsjednika Jameha koji je na vlasti već 20 godina i on čak spriječava liječenje ADS-a namećući liječenje ljekovitim travama, što je absurd i to osuđuje na sigurnu smrt tisuće osoba. To je jedna od najhomofobnijih zemalja na svijetu jer predviđa za kazneno djelo homoseksualnosti doživotni zatvor i to se primjenjuje na vrlo rasprostranjen način. Prosvjedi iz 2016. godine su u potpunosti ugušeni, to, zato je odgovorna policija, i mi moramo djelovati zamrznuši svu pomoć e, koja ne odlazi narodu nego diktaturi i trebamo odmah sankcionirati obitelj predsjednika i njega samoga. Europa mora osuditi Gambiju. Hvala, gospodin Dinano je posljednji govornik. Hvala predsjednice. Činjenica je da Europska unija ne može tolerirati da se krše ljudska prava, no još manje može tolerirati progon i mučenja u Gambi ili bilo gdje drugdje. Predsjednik Jaja Jame je prekršio odredbe Ustava, nametnuo je islamsku državu i dakle državnu vjeru. To nije prihvatljivo i Europska unija je dužna da nametne demokratske procese u toj maloj zemlji koja, gdje više gotovo ne ostaje ništa i mladi odlaze iz nje. To ne isključuje pružanje humanitarne pomoći, dakle možemo pružiti potporu narodu, ali nikakvu pomoć ne smijemo davati diktatoru. Povjerenica Jurova ima riječ. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, da, situacija s ljudskim pravima u Gambiji daje nam razlog za veliku zabrinutost, to se tiče naročito slobode izražavanja, prava LGBT osoba, nasumičnih uhićenja i e, izoliranog pritvora. Mi smo iskoristili sve mogućnosti za rješavanje ovog problema sa našim gambijskim sugovornicima i tražimo poboljšanje stanja ljudskih prava. Te su teme na dnevnom redu našeg političkog dijaloga sukladno članku 8. E, što se posljednji puta održalo 26.4. u glavnom gradu Gambije. To je pitanje postavljeno i 11. travnja kada je ministar vanjskih poslova Gambije e, se sastao sa visokim europskim dužnosticima u Briselu. Nažalost, gušenje rijetkih mirovnih političkih prosvjeda 14. i 15. travnja potvrdili su našu zabrinutost. Prosvjednici su uhićeni, neki su zostavljani, a jedna je osoba umrla u pritvoru, 37 osoba, što uključuje i vođe najjače oporbene stranke, stranke e, Ujedinjene demokracije, su osuđeni između ostalog i zbog e, udruživanja radi počinjenja kaznenog dijela. To je naročito zabrinjavajuće zato jer se to događa u oči predsjedničkih i parlamentarnih izbora u prosincu 2016. godine, odnosno u travnju 2017. godine. Europska unija je izdala izjavu u kojoj se izražava naša zabrinutost zbog tog gušenja prava i u kojoj se zahtjeva istraga. Mi e, smo dio zajedničkog fronta i, i sličnu izjavu su dali SAD, UN, Ujedinjena kraljevina i e, gospodarska zajednica zapadnoafričkih država ECOWAS i također Afrička e, komisija za ljudska prava. Ujedinjeni narodi, Afrička unija i ECOWAS e, su organizirali prošloga tjedna zajedničku misiju na visokoj razini Gambiji i ona je zatražila od vlasti da poštuje slobodu izražavanja, okupljanja i sudjelovanja u političkim strankama kako bi se e, omogućio politički proces i također su zatražili istragu u e, uhićenja i smrt političkog aktivista. E, mm, u našem posljednjem političkom dijalogu 26. travnja u Vangoru Europska unija je izrazila zabrinutost zbog nepoštivanja ljudskih prava. Sukladno vlastima Gambije istraga je u tijeku, a rezultati će biti prosjeđeni Europskoj uniji. Europska delegacija u Gambiji dalje prati situaciju i u kontaktu je sa svim dionicima i također traži od gambijske vlade da se pridržava vladavine prava. Mislimo da je važno i dalje se angažirati u dijalogu sa gambijskim vlastima jer je to najbolja mogućnost za rješavanje postojećih problema i završenje vršenje utjecaja na situaciju u vezi sa upravljanjem ljudskim pravima. Europska unija se i dalje zalaže za potporu gambijskom narodu i za jačanje demokracije ljudskih prava i vladavine prava i također za izgradnju jednog održivog e, društva i e, dobrog upravljanja na temelju sporazuma iz Kotonua. Hvala povjerenice. Zaprimili smo šest prijedloga rezolucije.